fino. To je nešto što e, traži naš klub, ali e, potreban je vlastiti kapital kako bi svi znali da će novac doista e, doći za otvaranje radnih, radnih mjesta. Isto tako treba stvoriti nova sredstva. Isto tako ne treba dokinuti porezno oslobođenje za kerozen, kerozin. Vrijeme je proglasiti e, rat e, klimatskoj dereguliranosti i treba, e, to je jedini rat koji će okupiti narode i to je jedini rat kojem, koji Europa treba doista proglasiti. Zato socijalisti žele proračun koji će biti na visini zadatka. Hvala. Hvala lijepa. A sada za Renew riječ ima gospođa Armo. Tri minute imate. Eh, Europske komisije. Danas govorimo o proračunu koji je dodijeljen za 2020. godine i to prošle godine u, a BFO je eh, prošli je počeo 2014. U sadašnjem trenutku eh, trebamo vidjeti kako su podmirene obaveze, kako su učinkovita bila naša djelovanja i E, kojim ćemo smjerom ići sljedećih godina. E, treba e, iskoristiti svaku financijsku maržu koja je nam na raspolaganju kako bismo pokazali da je Europa dobra za naše sugrađane. Moramo odgovoriti na zabrinutosti naših birača, pokazati im da možemo dati viziju našeg društva. Evropljani sve više, Evropljane sve više brine zaštita protiv klimatskih promjena. Moramo odgovoriti na te zabrinutosti e, i to tehnološkim e, razvojem, inovacijama. Moramo e, angažirati naše gospodarstvo da ide u tom smjeru. Moramo učiniti sve da bi naše gospodarstvo bilo konkurentno. Moramo moramo se pobrinuti da energetska tranzicija dobro prođe. E, moramo poduzeti hitne akcije, a, ali sve mora biti podvrgnuto kriteriju izvrsnosti. U Rumunjskoj e, vrlo malo projekata odgovara tom kriteriju a imamo zaista hitne slučajeve u kojima trebamo zaštititi okoliš. Imamo e, ekološku, ekološki jaz na našem kontinentu. Moramo izgraditi e, financijske instrumente e, na odgovoran način. Ne smijemo E, stvoriti još više neravnoteža. Stoga inzistiram na tome da pojačamo tehničku pomoć e, te naslove u našem proračunu i u tom sam smislu podastrla amandmane. Moramo vidjeti što treba poduzeti u velikim gospodarskim centrima u Europi. Imamo odljev mozgova s istoka na, zapad. Moramo više pažnje obratiti srednjoj i istočnoj Europi. E, sve više i više građana žele e, da e, Europa više pazi na to kako troši novac hm, ja bih stoga predložila da predložimo e, e, dobar proračun za našu instituciju. E, taj proračun se treba početi izvršavati sljedeće godine. Gospodin Erasmus Andresen ima dvije minuta. Oluje, poplave Klimatska kriza razara osnove našeg života, e, živote mnogo mladih ljudi koji sada demonstriraju na ulicama, ali e, e, uništava i mnoge poljoprivrednike. Stoga vjerujemo da moramo sve učiniti što da hitno djelujemo. Radi se o budućnosti našeg kontinenta u proračunu govorimo o tome kako ćemo ulagati u našu zajedničku budućnost. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena, svim ljudima dati perspektivu. E, to se odnosi i na mnoge nezaposlene e, mlade ljude u Španjolskoj, Italiji i Grčkoj koji su e, ni prije, ni za vrijeme, ni nakon krize nemaju zaposlenje. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena i nezaposlenosti mladih. Moramo imati više zajedničkih europskih e, e, ulaganja, ali vi upravo predlažete suprotno. E, štedite na zaštiti klime, na zapošljavanju mladih. To je neprihvatljivo moramo dati 3,5 milijarde više za zaštitu klime, e, više sredstava za zapošljavanje mladih. Moramo također e, spašavati ljude na sredozemlju. To je naša obveza i ne smijemo pred tim zatvarati oči. E, prijedlozi vijeća su za nas neprihvatljivi. Zeleni su naravno spremni služiti ovom parlamentu, ali mi želimo jačati Europu. Ali to možemo napraviti samo tako da zajednički ulažemo u budućnost. E, stoga se nadam da ćemo naći većine za ono što mi predlažemo, jer to je, o tome ovisi naša zajednička budućnost. E, sljedeći govornik e, za ide. E, gospođa Ida Port, gospođa Laport, gospođo predsjednice, dragi kolege, e, prošlog tjedna je e, Erdogan rekao da će otvoriti pre, emigrantima vrata Evro, za Europe. To će donijeti novi priliv izbjeglica E, mi smo dali 5,6 milijuna eura Turskoj, a dati ćemo još i više u sljedećim godinama. E, a malo novaca dajemo za Frontex. E, pa se stoga pitamo kakvi su to proračunski izbori. Europska unija opet pokazuje da ne može štititi svoje granice, svoj teritorijalni suverenitet E, Frontex to bi trebalo postati e, agencija za dobrovoljnu europsku suradnju, a ne ono što je danas e, agencija koja nekontrolirano prima izbjeglice. Sljedeći govornik je je gospodin Žonca za ECR. Izvolite. Państwo, i komisije. Gospođo predsjednice Uvaženi zastupnici i predstavnici Komisije vijeća, dragi zastupnici u Europskom parlamentu, rasprava o proračunu je uvijek teška, ali treba biti zasnovana na realnosti. Mi smo ovdje odgovorni za dobar proračun i to vizavi naših birača i cijele Europe. Način e, ove zajednice za rješavanje tih zajedničkih problema je nešto novo, zato moramo postupati autentično. Ako dokumenti Europske unije kažu da moramo se pobrinuti za poljoprivredu, onda ne možemo pristati na prijedlog e, vijeća da se e, u poglavlju 2 e, održivi razvoj i održivi resursi, da se tu smanje sredstva ECR je podnio e, amandman u tom smislu. Naši unuci ne smiju jesti samo plastiku, nego e, ekološku i uzgojenu hranu. Ako hoćemo imati sigurne luke, sigurne podzemne željeznice, moramo zaštititi i granice Europe. Zato želimo osnažiti Europol Frontex. Loša je vijest da vijeće želi napraviti rezove u fondu Obzor 2020 e, zato što e, naši istraživači trebaju novca da bi vršili daljnja istraživanja i na taj način ćemo se također boriti protiv nezaposlenosti, posebno među mladima. Trebamo biti realisti, trebamo rješavati probleme i za njih e, predlažemo racionalna rješenja za Europsku uniju i građane Europske unije. Trebamo zajedno se nositi sa tim izazovima. Hvala lijepa. Za GUE NGL ima riječ gospodin e, Omarži. Ima minutu i pol. Gospođo predsjednice, hvala. Slažem se potpuno e, sa e, vrlo kritičnom ocjenom koju je dao povjerenik Oettinger o prijedlogu vijeća. Slažem se potpuno sa onim što se traži od svih klubova morate znati da je eh, ovaj parlament složan u protivljenju eh, prijedlogu eh, vijeća. To snižuje, snižava naše ambicije. Rekli se da ne želite govoriti o brojkama, ali ja želim da govorimo o brojkama jer vaši e, prijedlozi su samo rezovi i to neopravdani rezovi, Ne vjerojatni e, rezovi za istraživanje, e, rezovi protiv mladih, minus 11 milijuna eura za zapošljavanje mladih, rezovi za fond za azil, a sada smo pred velikim izazovom e, priliva izbjeglica. E, isto e, se reže i to značajno program Kozme koji je važan za poduzeća. S ovim proračunom vi žrtvujete Europu. S ovim ćemo proračunom imati manje Europe 2020. a to je žalosno. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Gospodin Hiver ima minutu i pol. 17,4 milijuna Britanaca je 2016. glasalo da e, želi napustiti Europsku uniju, a bit će jako ljuti kada vide koliko e, novca iz britanskih džepova ide u proračun e, za ovaj proračun. Oni nisu e, glasali za to nego za nezavisnost e, i zato će e, Brexit stranka se zalagati za brzi i čisti razlaz sa Europskom unijom. Ako se sporazum ne postigne, svi zakoni koji se odnose i na financijske doprinose i sva svi sudbeni predmeti više se neće primjenjivati i mi nećemo dati uopće ništa. Dakle, ako ne bude sporazuma, neće biti niti novca iz britanskih džepova u Europsku uniju. Meni to zvuči u redu. Nije niti e, čudno da želite da se prihvati onaj, e, ona predaja koju je potpisala Theresa May i ne smijemo naprosto sada ponovno pokušati prodati taj isti dokument o predaji jer Brexit stranka će se boriti protiv toga e, svaki, za svaki pedalj e, posebno mi iz istočne Engleske. Evo, e, sada da vam kažem što mi mislimo o tome da se 30 plus milijardi unese nema šanse da mi to platimo, možete naprosto računati da te novce vidjeti nećete. Gospodin Moraš, on za, govori za pučane. Hvala. Hvala. Sada razgovaramo o proračunu Europske unije za 2020. Ima dvije osobitosti. Kao prvo, to je posljednja godina ovog eh, VFO-a i to je prva godina nakon europskih izbora. To što je to posljednja godina eh, postojećeg financijskog okvira, to znači da novac konačno ide u države članice. To znači da trebamo platiti račune i zato trebamo paziti da e, Unija ima dovoljno sredstava kako bi mogla platiti svoje, svoje račune, jer to nije signal koji želimo postati poslati našim korisnicima, malim i srednjim poduzećima, građanima, korisnicima, dakle da Europska unija ne plaća svoje račune. I moramo e, izvršiti pritisak da se konačno apsorbiraju ta sredstva i trebamo izvršiti pritisak na Europsku uniju da plati račune. I budući da je ovo prva godina nakon europskih izbora, to znači da moramo čuti što kažu naši građani, jer više građana, mladih ljudi je glasovalo na ovim izborima. I ne možemo im sada reći da se nećemo boriti protiv nezaposlenosti kod mladih zato što su srezana sredstva u tu svrhu. Ne možemo im reći da ima manje novca za klimatske promjene jer to je nešto što njih brine, budućnost našeg planeta. Znači ne možemo im reći da nemamo sredstava za Erasmus, ne možemo reći poljoprivrednicima da će dobiti manje novca. Dakle, mi, komisija i parlament i vijeće moramo zajednički odrediti prioritete i dati dovoljno novca za sve njih i pobrinuti se da se taj novac na odgovarajući način troši. Sljedeći govornik je Elizabeta Gualmini, ima minutu i pol. Dear colleagues, budget decisions. Odluke o proračunu su ključ političkog djelovanja E, to nije samo tehnička e, birokratska vježba. To je način na koji Europska unija odgovara na potrebe 500 milijuna naših građana. Mi kao Europski parlament moramo biti ambiciozni. Ne smijemo se bojati e, u krizama da budemo odvažni u krizi moramo biti još srčaniji, još hrabriji. Stoga moramo vratiti onaj proračun koji je inicijalno predložila komisija, a moramo ga još i povećati. 3,4 e, e, e, milijarde tražimo povećanje. Svi financijski ciljevi koji se tiču klime, e, e, sve te ciljeve treba postići. Moramo pojačati Europski socijalni fond. Politika susjedstva je također ključna, a za nju treba dati dosta sredstava kako bismo imali solidarnost i uključenje kao e, izvjestiteljica u sjeni moram reći da e, moramo povećati i osoblja i sredstva onih e, agencija koje su važne za zapošljavanje i za migracije. Mi smo sada na prekretnici. Ili ćemo imati socijalnu Europu ili je uopće neće biti. Nemojmo propustiti ovu priliku. Hvala lijepa a sljedeća e, je gospođa A. Je. E, hvala lijepa predsjednice. E, gospod, dragi kolege, 2020. je završna godina VFO-a. Krajem 2013. evropske institucije su se obvezale da će 20% sredstava dati za zaštitu klime Izgleda da nema prijevoda. Netko nema prijevoda. Da li da ponovim ili ne? Molim, počnite od početka ako možete. Gospodine državni tajniče, e, povjereniče, dragi kolege i kolegice, e, e, Kranja godina 2020. za VFO od 2013. evropske su se institucije angažirale da će 20% sredstava zaštititi za e, potrošiti za zaštitu klime. E, to nije ispoštivano. E, katastrofe se posljednjih godina utrostručavaju. Prema tome građani traže da ih zaštititimo E, naš klub e, Renew Europe klima je prioritet. E, moramo opet zadobiti povjerenje građana i institucija. Dragi kolege i kolegice, povjereniče, državni tajniče, vijeće nam predlaže štednju. Međutim, ta štednja neće omogućiti da se održimo naše obveze moramo e, angažirati više novca u, novom vfo kako bi smo ostali koherentni kao Evropska unija. Hvala lijepa. Gospodin Buzelage ima minutu i pol, izvolite. Evo ja podržavam inicijativu naše grupe da se barem 20% proračuna iz starog VFO-a e, posveti borbi protiv klimatskih promjena. No, ta obveza je preuzeta prije Pariškog sporazuma i sada to bi trebalo zapravo e, uložiti još i više. I ukupna sredstva iz fleksibilnosti e, trebamo uložiti u ono što je važno mladima, Erasmus i inicijativa za zapošljavanje mladih. No, radi se o nečem još važnijem, zato što mi moramo pokazati kako smo mi ambiciozni što se tiče sljedećeg proračuna. Na europskim izborima građani su nam pokazali da žele da želimo biti ambiciozniji, da nađemo europska rješenja za probleme koji ih muče u njihovim svakodnevnim životima. Trebamo proračun koji povećava, a ne smanjuje sposobnost Europske unije da djeluje što se tiče migracija, azila, klimatskih promjena, nezaposlenosti mladih. Trebamo dakle proračun koji služi građanima Europske unije u svim državama članicama. Također trebamo povećati financijske resurse koje Europska unija sama prikuplja u skladu sa ugovorima. Trebamo objasniti i uvjeriti e, građanima Europske unije je da vrijedi dati više novca u Europsku uniju, da su ta dodatna ulaganja vrijedna. Jer moramo biti ambiciozni jer, od toga jer to od nas traže europski građani. Hvala lijepa. Hvala što ste držali vremena. Gospodin Jack Madison ima dvije minute. Ja ću govoriti estonski. Ja shvaćam eh, ambicije. Želimo više novca ali saslušao sam gospodina Oettinger i činjenica je da ako Ujedinjena kraljevina napusti Europsku e, uniju e, bez sporazuma, onda će nam nedostajati 11 milijuna eura. E, ovisi o državama članicama da namaknu taj novac. Gospodin Ettinger je najkompetentniji na tom području. Govorimo o klimi, o migracijama, o nezaposlenosti mladih. Ali ne bismo li trebali govoriti o demokratskim problemima? E, e, e, natalitet je u Europskoj uniji vrlo nizak u usporedbi sa ostatkom svijeta. Međutim, mi moramo osigurati budućnost naše djece. Hvala. Gospođo predsjednice, povjereniče ministre, sada se javljam za riječ kako bih izrazio bojazan uzrokovanim ograničenjem iznosa koji su na raspolaganju e, za obveze, ovo je posljednja godina ovog e, financijskog okvira, to znači da neki e, projekti u politici ruralnog razvoja će se morati ubrzati, ali ovaj proračun se zasniva na konzervativnim pretpostavkama i margina tih e, novaca e, koji su oslobođeni za plaćanja su oko 20 milijardi. Znači da ćemo možda imati isti problem s kojim smo se suočili između 2012. i 2015. kada smo imali skoro 30 milijardi eura koje su trebali biti isplaćeni. Dakle, ako Ujedinjena kraljevina napusti Uniju, onda ćemo trebati imati izmjene e, proračuna. Gospodin Papadimulis ima jednu minutu. Izvolite. Gospodine Tilikajnen, do sada Znači, nijedno izlaganje iz nijednog zastupnika, iz nijednog kluba zastupnika nije podržalo čak niti neizravnim putem ove rezove koje je vaše predsjedništvo predložilo. E, također je i povjerenik Oettinger odbacio vaš prijedlog. Predstavnici svih klubova e, su odbili ovakve rezove. Mi smatramo da su oni nemogući da bismo postigli ciljeve, a to nisu ciljevi komisije ili Europskog parlamenta, nego to su ciljevi koje je postavilo samo vijeće i to će poslati grozan siglan prema van kada je riječ o budućem višegodišnjem financijskom okviru koji je u pripremi za, sljedeći, e, e, za sljedećih sedam godina. Upravo zato e, mi želimo ostvariti ciljeve koji su vezani uz borbu protiv klimatskih promjena, za borbu protiv nezaposlenosti mladih, za poboljšanje znači, obrazovanja i tako dalje. Vi morate promijeniti smjer kretanja. Ne možete napraviti više stvari samo sa manje sredstava. Jedino Jedino je Isus uspio napraviti to čudo. Zahvaljujem, a sada dajem riječ na minutu i pol eh, zastupniku Furoreu. Izvolite. Zahvaljujem. Kao i svake godine, e, vijeće je predstavilo čitav niz rezova ovom proračunu koje je predstavila komisija. I to s pomoću kriterija kojeg ćemo jako teško moći shvatiti. E, rezovi ne bi trebali kažnjavati one programe koji donose dodanu vrijednost Europskoj uniji i ovdje govorim e, o ekonomskim, okolišnim i socijalnim pitanjima. Baš naprotiv, vijeće bi trebalo podržati u ekonomskom smislu političke izbore koje sam promiče, kao što su inovacija, boru protiv nezaposlenosti, a kao i uvijek, opet se e, dovode, dolazi do rezova onim sendvičnim programima za budućnost Europske unije. Ovdje govorim o rezovima koji su predloženi za e, znači ZPP ili pak e, rezanje od 60 milijuna eura za fondove za sredstva za reviziju uredbe iz Dublina. Dakle, kada govorimo, a da ne govorimo samo o tome da se više, da se ukida potpuno instrument financiranja za nezaposlenost mladih. Dakle, nama treba racionalizacija resursa kako bismo sredotočili troškove troškove na one ključne sektore i kako bismo potaknuli ponovno rast stvarne ekonomije. Kada govorimo o tom rezu od 55 milijuna eura po pitanju administrativnih troškova koje i dalje predlaže vijeće, e, to je ono što je dobro zato što tamo dolazi do rasipanja. To je linija kojom trebamo ići prema dalje, a kroz naše amandmane na ovaj proračun mi smo tražili od e, znači Europske unije da e, upravo napravi rezove tamo gdje se rasipa i u velikim plaćama. Želimo učinkovitiju Europu E, za više rasta i smanje rasipanja. Hvala. Hvala lijepa. A sada e, gospođo Vincik ima minutu i pol, gospođo predsjednice, e, uvaženi kolege i kolegice. Zaštita europskog načina života znači za nas da u velikim tehničkim područjima imamo ista sredstva kao na primjer USA ili Azija moramo investirati u važne e, teme za našu budućnost, za naše gospodarstvo, za zapošljavanje. Kao podusnetnicu me veseli da će ovaj program e, koristi budžet e, koristiti malim i srednjim poduzećima koji su zaista e, najvažniji stup našeg gospodarstva. Mnoge europske zemlje E, se karakteriziraju dobrom suradnjom između malih e, poduzeća i industrije. Naše e, industrija stoji pred velikim izazovima. Oni se moraju više posvetiti inovacijama jer se samo tako možemo boriti protiv klimatskih promjena E, stoga mi je e, nerazumljivo da je vijeće u ovom programu Obzor želi unijeti rezove. Hvala lijepa. Sljedeći govornici, e, govornik gospodin Ušakovs nije ovdje. A, ni, ako nije ovdje, onda prelazimo na gospođu Keller. Ima jednu minutu. gospodine povjereniče Günter Oettinger, gospodine ministre, e, vijeće, to je već rečeno, predviđa velike rezove za 2020. E, više od 27 milijuna. E, to je proračun koji donosi smrt za mnoge, on kosi, kako bi rekli francuzi E, Libe e, odbor u kojem radi, ja sam tamo izvjestiteljica e, za vijeće predviđa rez od 20 milijuna za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Znamo koliko je ta služba važna, naročito za migracije, za razvoj, za ponovno prihvaćanje izbjeglica Moramo također e, dati e, više novca Frontexu, Europolu, e, Eurojustu ako želimo da te agencije budu učinkovite učinkovite jer one mogu doprinijeti ovom pojačan, ovoj pojačanoj suradnji. Hvala lijepa. A sljedeći govornik, gospodin tu, ima također jednu minutu. Gospođo predsjednice, dragi kolege i kolezi. E, e, imamo požare, e, suše, klima je sada prioritet, mora biti prioritet u proračunu. Čuo sam u posljednjih tjedana lijepe izjave, lijepe govore. Čuo sam obećanja za, za poduzeća koja se bore protiv suše Eh, Agri se eh, bori eh, za poljoprivrednike, međutim mi smo propustili priliku da im zaista pomognemo. Građani se neće zadovoljiti lijepim riječima. Kad govorimo o VFO-u, moramo mobilizirati sredstva kako bi sljedeći ZPP se mogao suprotstaviti klimatskim promjenama Moramo, e, moramo pritisnuti zelenog dugme. To će biti dobar izbor. Hvala lijepa. E, sljedeći govornik, jedna minuta, gospođa Donato. E, Hvala, gospođo predsjednice, govorit ću kada govorimo o proračunu za 2020. godinu, e, možemo reći da je zajedno u ZPP e politika kohezije jedan od e, glavnih aspekata. Ona se temelji na ugovorima i pokušava smanjiti razlike između pojedinim regijama Europske unije. ZPP je do sad jedini konkretni instrument Europske unije koji može podastrijeti učinkovite rezultate kada je riječ o konkurentnosti, rastu i, zaposlenima. A kada e, je e, vijeće to koje je predložilo rezove upravo u tim aspektima, e, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. A Europski parlament već godinama traži da nema rezova u tim aspektima, u tim sektorima, nego da upravo zajamčimo nova radna mjesta i nove projektne programe koji će zajamčiti kvalitetu. E, to je nešto što e, moramo osigurati tom sektoru zato što na njem strepi previše e, uvjeta i pre nefleksibilnih instrumenata. Također imamo i fiskalne politike koje su protivne volji naših građana, a to je nešto što je protivno našoj gospodarskoj i socijalnoj kohenziji. Moramo zajednički raditi kako bismo uspjeli ostvariti ovaj, ovaj proračun 2020. godine kako bismo zajednički ostvarili ciljeve koje smo se sami postavili. Hvala. Hvala lijepa. E, jednu minutu ima gospodin Južica. Budući da svi e, smatraju da je najvažnije vidjeti što je interesantno za nas, e, moramo se fokusirati na ono što se troši u pojedinim stavkama proračuna. A trebamo vidjeti e, koji aspekti e, europskog projekta su korisni, a koji su traćenje novca. Trebamo očekivati da samo ovi korisni e, se financiraju iz europskog proračuna i da se znade zašto je tako. Primjerice, edukacijski projekti se ne trebaju mjeriti brojem učesnika nego eh, njihovom uspješnošću kasnije. Dakle, neučinkovite programe trebamo ukinuti kako bismo imali više sredstava za eh, bolje eh, projekte. Jučer sam išao preko vremena koje mi je dodijeljeno, nadam se da sam se sada iskupio. Evo, uspjeli ste, sada imamo gospodina Ferreru. Jednu minutu imate, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ovaj prijedlog, na, ovaj nacrt proračuna je e, zapravo okarakteriziran jedno, jednim kroničnim nedostatkom resursa u pogrešnom vremenu, a pogotovo u pogrešnim aspektima, zato što ovdje govorimo o rezovima u kohezijskoj politici i također u zaštiti okoliša. Bez obzira na to, mi, koliko je god to moguće, pokušavamo dati konkretne prijedloge za poboljšanje ovog nacrta. Mi smo podnijeli više od 80 amandmana sa vrlo jasnim ciljem da promičemo e, javna ulaganja, e, da promičemo također strateška e, planiranja u industriji, da promičemo borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva, da promičemo zaštitu okoliša, prava žena i također da u potpunosti iskoristimo potencijal zemalja i regija. Neki od tih amandmana su bili usvojeni u okviru odbora, a dio toga e, moramo izboriti naknadno. E, također se nadamo da će ti e, prijedlozi ući i u konačni nacrt proračuna kako bismo uspjeli manje govoriti o negativnim aspektima i povećati učinkovitost. Gospodin Rowland ima riječ. Jednu minutu i pol. Kad gledam proračun Europske unije vidim političke greške i uobičajene smicalice knjigovodstvenog tipa. Imamo opet antidemokratske planove, e, nekakve maglovite nove odjele koji trebaju braniti europski način života te greške u knjigovodstvu i mm, e, to što e, se troši novac na gluposti, to se već stalno događa, a to vidimo u odboru regija gdje oni plaćaju enormne sume za nekakve medalje i nagrade. I zaista Europska unija arogantno e, pretpostavlja da će Ujedinjena kraljevina sljedeće godine uplatiti 18 milijardi novca u proračun, ali kako će pokriti rupe kada mi odemo? Jer svi sada očekuju da ćemo e, se mi odcijepiti i ne mogu očekivati financijski nekakvu stimulativnu mjeru. Svrha e, pakta za stabilnost i rast nije da imamo stimulativne mjere za ekonomiju, nego to je naprosto e, patronaža onih koji Um, uživaju um, kod komisije dobar glas kao što su primjerice Francuska i tako dalje. Mario Draghi se zalaže za financijske stimulativne mjere i to je u redu, ali eurozona je i dalje u ovoj luđačkoj košulji zatvorena uh, pakta za uh, stabilnost i rast i kao što smo vidjeli u protekloj financijskoj krizi oni su uništili živote Grka, Talijana, Španjolaca na oltaru europske integracije.

Hvala lijepa. E, gospodin Biedron, ne vidim ga. Možda negdje drugdje. Ako nije ovdje, onda idemo dalje. Gospodin Šastel ima jednu minutu. Dragi kolege, E, ovaj proračun koji predlaže vijeće ne odražava ni prioritete nizozemske e, predsjedništva ni prioritete finskog predsjedništva ni prioritete naših građana moramo e, se suočiti sa klimatskim promjenama moramo ih pretvoriti u šansu Moramo omogućiti ulaganja u istraživanje i inovacije. Stoga e, sam u ime e, kluba Renew e, predložio razne amandmane amandmane da stvorimo fondove za ranjive osobe, da stvorimo mikrofondove za konkurentnost, konkurentnost malih i srednjih poduzeća da dademo e, sredstva za e, istraživanje i rastvoj e, za rast i zapošljavanje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Dauding. Ima jednu minutu. Hvala. Naše društvo i naše zajednice se suočavaju sa ogromnim izazovima klimatske promjene, socijalna nepravda, ekonomska nejednakost, sve to zahtjeva odličnu političku i praktično djelovanje. Ja posebno pozdravljam odluku da se e, programi e, Obzor i Erasmus e, financiraju sa više sredstava. To je korak u pravom smjeru, ali trebamo još više posvetiti se istraživanju i razvoju na planu klimatskih promjena. I zato zaista vas molim da financirate našu budućnost i da parlament e, poveća sredstva za sljedeće razdoblje u ovom programu Obzor Europa zato što će inovacije i istraživanje u velikoj mjeri riješiti probleme vezane za klimatske promjene, ali to nije dovoljno. Moramo isto tako na drugim područjima djelovati protiv klimatskih promjena. Ali evo, sada slavimo ulaganje u našu budućnost i trebamo pokazati da zaista želimo odlučno ulagati u borbu protiv klimatskih promjena. Sljedeći govornik je gospodin Fest, ima dvije minuta zastupnici i zastupnice, govorite kao da se radi o vašem novcu, ali ne, to su novci poreznih obveznika. Europskih proračun ima više sredstava nego 2019. za 10 milijardi, ali ovdje se govori o kraju Europe E, i to zbog toga što je e, vijeće unijelo neke e, rezove. Evo vidimo u kojem svijetu neki zastupnici žive. Svi se prave kao da nema Brexita, nema recesije, da nema Kine ni Amerike, niti krize nafte u Saudijskoj Arabiji, kao da nema rizika E, e, evo, e, kao ovo je proračun koji moraju platiti europski porezni obveznici. Sljedeći govornik je gospodin Kristoforu, ima minutu i 30. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Dragi povjereniče, Proračun Europske unije bi trebao biti instrument vrlo snažnog razvoja koji će odgovoriti na zahtjeve i očekivanja građana Europske unije. <coughs> Moramo revidirati prioritete, moramo ojačati e, i povećati sredstva za inovacije, za malo i srednje poduzetništvo, za sigurnost, za obranu koja postaje sve važnija za Europsku uniju države članice. Moramo razvijati digitalno gospodarstvo. Osim toga, moramo imati proračun koji će biti vezan uz vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava, te također i uz e, primjenu e, načela i vrijednosti Europske unije. Ja ne mislim da postoji i jedan građanin Europske unije e, da se i dalje dodjeljuju sredstva onim zemljama koje krše osnovna načela Europske unije, posebice kada je riječ o E, da, nastavljanju davanje pomoći e, za pretpristupanje zemlji e, zemlje koja ne poštuje ljudska prava kao što je Turske koja je zapravo prijetnja Europi, to je nešto što je neprihvatljivo. Da, vjerujem da mnogi građani Europske unije ne žele ni jedan euro više dati za financiranje Turske. Znamo da i Turska također krši ekskluzivni gospodarski pojas Cipra, stvara milijardu problema u destabilizaciji te regije i također nas ocjenjuje s imigrantima. E, sada je došlo vrijeme da zamrznemo e, svu predpristupnu pomoć koja se daje Turski, Turskoj i moramo odaslati jasnu poruku. Europska unija je unija načela i vrijednosti i oni koje, koji dobivaju sredstva iz Europske unije moraju poštivati takva načela. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ e, zastupniku De Castro. Izvolite, imate jednu minutu. Dragi kolege, predsjednice, povjereniče, naši građani nas traže Europu koja će im biti bliske, koja će brže odgovarati na njihove potrebe. Stajališta vijeća po nacetu proračuna za 2020. godinu kao da se želi udaljiti od tog cilja. I to radeći znatne korake prema unazad u odnosu na prijedlog komisije. A mi smo Evropski, kao Europski parlament prijedlog komisije smatrali neambicioznim. Moramo povećati investicije u poljoprivredno-prehrambeni sektor koji je prva europska industrija i e, koja se vrlo često stavlja u drugi plan. E, također svi oni rezovi za 2020. ne uzimaju u obzir geopolitičku situaciju i učinke na naše proizvode koji su već Eh, pod velikom prijetnjom zbog ruskog embarga i zbog prijetnje Brexita. Ovdje je u igri budućnost naših mladih i također cijelog prehrambeno eh, poljoprivrednog sektora. Moramo prestati raditi korake unazad koji daju negativan signal eh, u okviru pregovora za budući višegodišnji financijski okvir. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Semsrot, Niko Sensrud. Eh, uvaženi zastupnici i zastupnici. Eh, naš eh, proračun odgovara kneževinama u srednjem vijegu. Vi, blaganici, djelujete u ludosti zbog e, straha e, gradite bedeme oko naših zemalja. Slijepi ste pred pravim opasnostima ovog doba. E, mi vidimo kako životinje izumiru, more, razina mora se diže. Vidimo kako e, stvarate neke e, e, paklene planove mi koji nemamo sredstava koji nemamo nade se moramo dići protiv vas hvala lijepa sljedeći govornik je gospodin borgija ima jednu minutu zahvaljujem predsjedateljice ja smatram da su e, strateški programi koji daju potporu e, znači infrastrukturi e, te inovacijama i istraživanju. I zapravo sam iznenađen kad vidim da prijedlog komisije predviđa određene rastove koji bi doveli e, zapravo u dodatne poteškoće e, nas koji doprinosimo budžetu Europske unije, a to je recimo kao Italija. Dosadašnja uspješnost instrumenata i programa e, još uvijek predstavlja previše upitnika i rupa koje treba popuniti. Dakle, mi moramo poboljšati metodu kako bismo se suočili sa problemom koji loše utječe na naše proizvodne aktivnosti. također smatramo da to nije sve u rukama znači Europske komisije komisije. E, ono što u Italiji i u Europi treba, a to je još više ovakvih slučajeva izvrsnosti koji e, često imaju zahtjeve koje je nemoguće zadovoljiti. Dakle, htjeli bismo da Europska komisija bude kritičnija u, po tom pitanju i također e, ne želimo da se na tom putu isključe one manje stvarnosti kao što se prečesto događa. Puno hvala. Hvala lijepa. Kolega Herbst ima jednu minutu. Gospođo predsjednice, e, uvaženi zastupnici i zastupnice, e, govorili smo e, malo prije o borbi protiv raka koja igra u obzoru veliku ulogu. A sada vidimo upravo obratne brojke E, brojke koje neće dati dovoljno sredstava za tu borbu. Mi e, govorimo o odlaganjima, a, tog vremena nemamo kako bismo se borili protiv raka, protiv e, nezaposlenosti, protiv nezaposlenosti mladih. Nemamo vremena ni za kraćenje sredstava za istraživanje E, imamo rezove u vrlo dobrim projektima, a to nije dobra ideja. E, e, stoga mi ovdje u parlamentu, mi koji smo se naučili na neke ritualne, na rituale da popuštamo vijeću, moramo, ali mi moramo se protiviti vijeću što bi se dogodilo da mu se protivimo? E, mi moramo naravno surađivati, ali moramo i pozidati naše ciljeve. Hvala lijepa. Gospođa Benjova je sljedeća na popisu govornika. Hvala lijepa. Europski parlament je vrlo ambiciozan ja sam izvjestiteljica u Enviju i znam da trebamo mnogo više novca, a tog novca u proračunu sada nema. Klimatske promjene e, su veliki izazov, e, trebamo 3,5 milijarde eura da ih suzbijamo. Moramo poboljšati kvalitetu života naših sugrađana Socijalni stup e, mora biti pojačan. E, moramo uvesti minimalnu plaću. Sve to treba isfinancirati. Stoga trebamo sustav koji će zaista financirati te ambiciozne politike. Ovi sustavi se mogu e, pojačati kroz recimo oporazivanje velikih korporacija, naročito digitalnih korporacija

Javljam se kao izvjestiteljica u e, sjeni odbora AFET i izrazit ću svoju zabrinutost vezano za ovaj prijedlog vijeća gdje se vidi e, smanjenje e, od jedne milijarde eura za obveze zato što će onda biti najmanje sredstava izdvojeno za vanjsko djelovanje u zadnje tri godine. Da li vijeće zaista smatra da u sadašnjoj situaciji na međunarodnom planu gdje ljudska prava, demokracija i pravna država u različitim kontinentima se suočavaju sa problemima, je li zaista moguće da se smanji e, mogućnost Europske unije da djeluje i da prepustimo te ljude, njihove sudbini u momentu kad je ona najteža, mi bismo trebali, znači to znači da mi slijedimo SAD, a s druge strane Kina e, nudi jeftin novac, a s druge strane e, tu ima nekih drugih stvari koje morate preuzeti ako uzmete njihov novac. Ja želim da Europska unija se više zalaže za ljudska prava i demokraciju, tako da pozivam komisiju i vijeće da revidiraju svoje prijedloge i neka novac govori glasnije od riječi. Hvala lijepa. E, sljedeći govornik je kolega Gajer, ima jednu minutu. Hvala predsjednice. E, dragi ministre, e, poštovani gospodine Oettinger, ovo je 12. proračunski postupak koji doživljam. Ovo je ritualizirani postupak koji je, moram reći, dosadan. Imamo istu situaciju sa strane vijeća to je imamo oni kažu da je sve to racionalno ali vidimo rezove koji će e, dovesti do svih posljedica koje su kolege i kolegice već e, naveli ali što biste E, učinili e, kad bismo prihvatili ove prijedloge? Biste li vi, e, ministre, rekli zašto je finsko predsjedništvo dalo manje novca za digitalizaciju, za istraživanje, za borbu protiv klimatskih promjena? Mislim da to ne bismo mogli. Molim, prihvatite prijedloge naše izvjestiteljice. Hvale. Kolegica Grapini ima e, dvije minute. Dragi kolege i kolegice, mnogo govorimo o ovom izvještaju. E, e, u prvom redu zahvaljujem povjereniku etinguru. Ja sam e, e, izvjestiteljica u Sjeni u Tranu. E, sve ste dobro objasnili. Imam međutim pitanje, ministre. Vi ste rekli da proračun mora poticati europsku politiku ali sa ovim velikim rezovima kako to možemo učiniti? Govorimo o koheziji, novim poduzećima, sigurnosti. To je ono što e, građani očekuju od nas. Sigurnost i e, bolja kvaliteta života, viši standard. A sve je to u suprotnosti s onim što vi činite. Ovi rezovi idu upravo u obrasnom smjeru. Hvala lijepo. E, gospođa Neuhl, je li ona ovdje? Ne vidim je. Ako nije tu, onda idemo na gospodina Fernandeza. Ni on nije ovdje. Gospođa Kamerevert Petra, ona je ovdje. Hvala lijepa predsjednice. U Njemačkoj smo imali razne slogane. E, oni se mogu, mogu primijeniti i na ono što radi vijeće. Stalno imamo manje novca za kulturu, za građanske inicijative E, čak i za Erasmus Plus koji je najuspješniji program i tu imamo rezove. Stalno se e, snizuje vrijednost kulture e, i osobni razvoj naših građana, a vi ne želite u to ulagati. Ovi rezovi su neprihvatljivi Kreativna Europa, Europa za građane stalno e, pati od e, pomanjkanja financija. Za nas je jasno trebamo 10% više novca za Erasmus plus za kreativnu Europu i za Europu građana i građanki. Trebamo više ulaganja u kulturu mladih i zapošljavanje mladih. To dugujemo našim sugrađanima. Hvala lijepa. E, sada e, kolega Benife ima jednu minutu. Zahvaljujem predsjedateljice. Mislim da ova rasprava o proračunu 2020. je prilika da naglasimo nužnost donošenja mjera za podržavanje zapošljavanja. E, upravo su to prijedlozi koje smo dali u okviru odbora za zapošljavanje i zato su naši e, amandmani usmjereni upravo u jačanju tog, e, tog dijela testa. Dakle, mi želimo ovaj ključni instrument za zapošljavanje mladih, njega želimo jačati zato što je nezaposlenost mladih u prevelikom broju država previsoka. E, također želimo da se odvoji dodatnih 600 milijuna eura za tu inicijativu za zapošljavanje mladih. Izrazili smo i potrebu da uskladimo sve više naše politike za zapošljavanje sa ciljevima održivog razvoja i sa europskim stupom socijalnih prava. Želimo stvoriti sinergiju za smanjenje e, razlika i za poboljšanje e, socijalnog dijaloga. Želimo također poboljšati produktivnost i uvjete rada radnika. Također želimo i dovoljno sredstava za stručno usavršavanje obrazovanje i cjeloživotno učenje. E, Europa mora pokazati da ima vrlo snažnu e, volju za sve naše građane tako da e, upiremo prstom upravo u ne problematične Hvala lijepa dragi kolega. A sada kolegica Vincer. Zahvaljujem. Šume gore, a ljudska prava su pod prijetnjom na velikim mjestima, na mnogim mjestima u svijetu. Upravo zato naša socijaldemokratska vlada u Švedskoj eh, se bori eh, eh, u našem proračunu za